Kolegice i kolege, molim vas da zauzmemo mjesta. Sa zadovoljstvom mogu najaviti poslijepodnevno zasjedanje pod odbora za sigurnost i obranu. Imamo tri točke dnevnog reda. Prva će biti izlaganje o studiji odnosi se na suradnju u području borbe protiv terorizma u kontekstu južnog susjedstva Europske unije. Dakle, sa zadovoljstvom mogu pozdraviti naše ugledne panelistice, stručnjakinje Europskog instituta za sigurnosne studije, gospođu Florence Gaup, doktoricu Gaup, koja će izlagati studiju i gospođu Annelies Pavels. Nadam se da sam to ispravno izgovorila. Ako nisam, ispričavam se. Nakon izlaganja u rasprava. S time ćemo završiti u 5 sati i 45 minuta. 15 sati ili 45 minuta jer točno u 16 sati očekujemo e, da će nam se pridružiti Sir Julian King, europski povjerenik za sigurnosnu uniju, koji će nam se pridružiti u radi razmjene mišljenja o protuterorističkim mjerama koje se poduzimaju u Europskoj uniji, ali isto tako i u suradnji sa trećim državama. No da ne duljim dulje, Dajem sada riječ doktorici Gaub. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala što ste mi ponovno pružili priliku da vam se pridružim. Kao što znate, kratko ćemo vam izložiti rezultate naše studije, istraživanja o suradnji u prototerorističkim politikama s južnim susjedstvom. Pozivam vas eh, da ga preuzmete s interneta, to izlaganje jer je naravno obsežnije od ovih informacija koje ću sada podijeliti s vama. Prije nego što progovorimo o samoj suštini stvari, o toj suradnji dakle, u, u borbi protiv terorizma, dopustite kratko opišem taj fenomen, tu pojavu, jer ponekad izgubimo kontekst iz vida. Da, živimo u globalna vremena, i događaju se stvari koje su bez presedana. Mnogo je više žrtava danas e, terorističkog djelovanja nego što je to bio slučaj u 70-ima, no to se događa na globalnoj razini. Na europskoj razini slika je bitno drugačija. Ako pogledate ove brojke na slajdu, vidjet ćete da su države koje su najviše pogođene terorizmom e, države Sjeverne Afrike. 48% događaja, terorističkih događaja se upravo u tome području, a 8,2 žrtava terorizma u svijetu su muslimani. Ako pak pogledamo sliku u Europi, naravno imali smo incident, čuli ste za to i e, jučer, a Brisel je i prije bio napadnut, kao i mnogi drugi gradovi u Europi. Dakle, terorizam danas u, Europi još uvijek e, je E, nešto slabijeg intenziteta nego 70. i 80. kada je terorističko djelovanje bilo na vrhuncu. Tada je to djelovanje bilo fragmentirano, imali ste veliki broj različitih grupa koje su poduzimale različite akcije, no one, oni su bili manje smrtonosni u svom djelovanju nego što je to danas slučaj. Evo nekoliko činjenica dakle da stavimo stvari u perspektivu. Evo, statistika što se tiče Europe, kao što vidite, e, mi smo dolje desno, da definitivno postoji trend rasta, ono što se događa u Europi jest porast terorizma, no nikako nije niti blizu razine e, koju smo imali 70-ih. To je nešto što moramo i dalje imati na umu, no to e, s druge strane znači da naše južno susjedstvo jest ono žarište za terorističko djelovanje i suradnja u cilju protuturističkog djelovanja E, s tom regijom je doista e, izuzetno važna i za Europu kako bi se izbjegao domino efekt. Za samu regiju terorizam isto tako nije nova pojava. Vidjeli smo i svjedočili smo tome 90-ih u Alžiru, isto tako u Egiptu, no razmjeri kojima danas svjedočimo rezultat su, možda ne rezultat, ali odjek takozvanog arapskog proljeća koje je započelo 2011. Dakle, vidimo političku polarizaciju koji su e, doprinijeli rastu e, i širenju tog fenomena. I e, to je definitivno žarište terorističkog djelovanja danas, to područje. Kako Europa danas definira terorizam? ta definicija je sukladna onoj Ujedinjenih naroda, a to spominjem zato što tehnički gledano što je protuterorizam, to je dakle svako djelovanje ili mjera koja može spriječiti teroristički čin ili e, iskorijeniti terorističke skupine. Tu su dvije škole razmišljanja, e, jedna koja zagovara vojna rješenja, gdje se protuterorizam tumači možda ne vojnim pojmovima, ali e, sigurnosnim e, mjerama koje idu za aktivnim e, neutralizacijom turističkih e, skupina i druga je jedna šira definicija sukladna UN-u i e, ta europska strategija iz 2015. ima četiri stupa. Prva koja se bavi uvjetima koji dovode do pojave terorizma, drugim to su sprečavanje i borba protiv terorizma, što uključuje sigurnosnu komponentu zatim izgradnja kapaciteta za sprečavanje i borbu protiv terorizma i zadnje vladavina prava jer postoje dokazi da terorističko djelovanje se češće pojavljuje ondje gdje vladavina prava nije osobito snažna. Dakle, taj europski pristup je itekako e, ugrađen u UN-ov pristup. E, Znamo da su sigurnost i obrana prerogativi država članica, no kad je riječ e, o konfliktima, o sukobima, tu Europska unija s pravom ima jedan više holistički pristup. Ako vidimo, ako pogledamo konkretne činjenice, možemo reći da osim smanjenja uvjeta koje dovode do terorizma, E, sve su ostale na ovome slajdu, a to je zato što sva, sva djelovanja Europske unije u južnom sudjelovanju, e, u južnom e, susjedstvu imaju upravo taj cilj, a to je spriječiti taj, te uvjete i poboljšati uvjete poput siromaštva ili izostanka vladavine prava koje dovode do rasta terorizma. Dakle, taj aspekt smo izostavili. Umjesto toga pozabavili smo se ovim e, četiri, e, s ove četiri komponente e, kad je riječ o izgradnji državnih kapaciteta, izgradnji ili napređenju vladavine prava, osobito zaštite ljudskih prava, poticanja regionalne suradnje, isprečavanja i borbe protiv terorizma, to su sve područja u kojima je Europska unija vrlo aktivna. Nijedno od tih područja naravno nije područje gdje se isključivo djeluje vojnim sredstvima. Što se tiče izgradnje državnih kapaciteta, što to zapravo to znači u suradnji sa južnim susjedstvom, vidjet ćete i u samom e, izvješću, e, navodi se veliki broj e, slučajeva, konkretnih primjera takve suradnje. Prvi aspekt izgradnje državnih kapaciteta jest izgradnja kapaciteta povezanih sa nadzorom granica. U toj regiji je to od izuzetne važnosti jer su granice e, u Sjevernoj Africi izuzetno propusne u smislu da e, kao nekakav zli blizanac e, šengenskog sustava, dakle borci, droga, ilegalna roba kojom se trguje, E, kojom se zarađuje novac za financiranje terorizma, sve to e, nesmetano teče po tim poroznim e, granicama koje se često nalaze u planinskim krajevima, a isto tako i države nisu osobito snažne i nemaju jake kapacitete, podkapacitirane su tehnološki gledano da bi mogle raditi učinkovit nadzor nad granicama. U Jordanu su primjerice imali samo jedno računalo kako bi pristupili Europolovoj bazi podataka i on je bio ono je bilo smješteno u zračnoj luci u Amanu. Dakle, ako iz nekog drugog dijela države želite pristupiti bazi podataka Europola, e, to je nemoguće. Dakle, službenicima na granici to nije moguće učiniti i to je samo jedan primjer Dakle, nadzor granica je važna eh, komponenta i Europska unija je to mnogo učinila, osobito u Libanonu, no isto tako Libanon je naravno osobito važan zbog događaja u Siriji i zbog eh, sprječavanja tog domino eh, učinka i tu pomažemo dakle nadzor na granicama, zatim u Libiji E, imamo jaču civilnu komponentu nadzora nad granicama. i e, to je dobar primjer zato što, e, odnosno u Tunisu, zato što su Tunižani sami poduzeli ocjenu toga gdje se nalaze, što mogu poboljšati i gdje im je potrebna pomoć Europske unije kako bi unaprijedili cijeli taj nadzor i što je bilo dobro, nismo nametnuli svoje ideje, već poduprli Tunižane. Druga komponenta odnosi se na progon kaznenih dijela odnosno kameno, e, kazno pravosuđe u kontekstu vladavine prava. Znate da su zatvori po tim državama e, ozloglašeni i pretrpani. E, u Tunisu, čini mi se, imamo 130, u Libanonu 300% prenapučenost zatvora. Drugim riječima, postoje uvjeti koji zapravo dovode do daljnje radikalizacije, osobito među onom populacijom koja je koja je ionako mlada i iščekuje suđenje. E, mnogi su u pred, e, znači u e, istražnom zatvoru i do šest mjeseci i pravosudni sustav je jednostavno preopterećen. U Libanonu prosječni sudac e, mora zapravo se baviti sa sedamnaestak predmeta dnevno i to su područja na koja je Europska unija usredotočena i gdje pokušava pojačati suradnju s tim državama. Zamisao je naravno da se u tim zatvorima događa dodatna radikalizacija E, Rumije e, zatvor u Jordanu ima osobito takvu e, zloglasnu reputaciju, da tako kažemo. Što se tiče financiranja i ispričavanja pranja novca, i to je opisano dodatno u izvješću. Kad je riječ, međutim, o poticanju regionalne suradnje, o tome će više govoriti analize, no vjerojatno ste svi svjesni da Bliski istok i Sjeverna Afrika nisu osobito uspješni u pogledu suradnje, regionalne suradnje, osobito kad riječ o antiterorističkom djelovanju. One probleme koje mi imamo, oni imaju puta tisuću. Nešto što ohrabrujemo kao Europska unija jest korištenje Interpolove baze podataka i bili biste iznenađeni koliko malo je arapske države koriste. Kad je riječ o ukradenim ispravama, recimo o putovnicama, sama Europa unosi 30 milijuna upita dnevno u bazi podataka. Pogodite koliko ih čini, eh, čine arapske države, 300 tisuća. Dakle, samo dio. Eh, dijelom je to nedostatak povezanosti, no eh, isto tako je i oklijevanje i pasivnost tako u nekim državama e, dakle pasivno koriste bazu, ali ne, sa svoje strane ne unose nove podatke. I to je nešto gdje još ima dosta prostora za unapređenje suradnje. Sada bih predala riječ Annelies. Hvala. Hvala lijepo. Florence? Ja ću govoriti o unapređenju regionalne suradnje. Dakle, to je još jedno područje e, koje je jako važno i gdje je Europska unija pokušala e, pojačati suradnju sa južnim susjedstvom, što je nešto uži pojam od e, pojma cijele te regije, no, naravno, upitna je i suradnja među državama te regije, kao što je Florence istaknula. E, Europska unija pokušava uspostaviti sigurnosne protuterorističke mreže i u čitavom nizu država Europska unija je zapravo e, postavila 13 e, stručnjaka za protuterorističko djelovanje koji imaju zadatak e, uspostaviti mrežu za razmjenu podataka, pridobiti povjerenje mjerodavnih vlasti tih država u kojima se nalaze. I u tom smislu također je važno spomenuti da je Europska unija pokušala e, angažirati i agencije za unutarnje poslove u borbi protiv terorizma u tim državama južnog susjedstva. Osobito je važna uloga Cepola i Europola. Oni već neko vrijeme sudjeluju u edukaciji e, za, e, snaga provedbe zakona tih država zatim mreža o, e, koja se bavi podizanjem svijesti o radikalizaciji. E, ta je mreža dosad bila uglavnom aktivna u Europi, no e, sada se isto tako razmjenjuju primjeri dobre prakse i ima prošireni mandat zapravo kako bi mogla funkcionirati u trećim državama, pokušava poduzeti upravo svoje prve korake E, u tom smislu u e, državama južnog susjedstva. E, Frontex također ima promijenjeni mandat, dopušteno mu je da sada pojača suradnju sa trećim državama, među kojima su i države Bliskog istoka. Ako se vratimo na četvrtu alineju, koja se odnose na sprečavanje i borbu protiv terorizma. Imamo poglavlje u izvješću koje je usredotočeno upravo na tu temu, odnosno na sprečavanje i, i borbe protiv nasilnog ekstremizma. To je jedna mm, vrlo eh, aktualna tema. Kratica je P kroz CVE na engleskom. Dakle, sve više sredstava eh, se eh, usmjerava u te projekte od 2015. zatim 2016. vidjeli smo povećanje od gotovo 150% upravo u to područje sprečavanje i borbe protiv terorizma i pomalo je složeno sada i teško izložiti i dati pregled zapravo svih aktivnosti koje se odvijaju u tome području doista riječ o sveobuhvatnim djelovanjima, među ostalim i jačanje društvene kohezije, e, međusobnog razumijevanja u zajednicama i među državama koje, imaju, koje su sastavljene od različitih vjerskih e, i e, rasnih zajednica. Mnoge su inicijative usredotočene na mlade ljude osobito ta e, regija MENA, znači Bliski istok i Sjeverna Afrika imaju izuzetno visok postotak e, mlade populacije, drugim riječima između 15 i 25 godina. 30% njih međutim jest nezaposlena što naravno stvara dobar temelj za e, radikalizaciju, odnosno takva je populacija osjetljivija na taj rizik. E, terorističke skupine su toga svjesne i naravno pokušavaju iskoristiti tu činjenicu. Ako pogledamo e, islamsku državu, prosječna dob njihovih e, novaka je 27, dakle riječ je o mladim ljudima i mlade ljudi su zapravo ciljana skupina i, i protuterorističkih aktivnosti u Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Florence je već spomenula zatvorsku populaciju, to je također primjer ranjive populacije. Cilj je u svakom slučaju dakle zriječiti e, radikalizaciju zatvorske populacije. Što se tiče migranata i raseljenih osoba i oni su cilj brojnih e, djelatnosti u tom aktivnosti u području sprečavanja terorizma i antiterorističkog djelovanja. E, više od 30% raseljenih osoba na svijetu se nalaze upravo u Sjevernoj Africi, primjerice u Libanonu, Jordanu imaju izuzetno e, visoku, e, visok postotak e, imigrantske i izbjegličke populacije. Sirija, Jemen su također izvori dakle migracije, a i palestinski izbjeglice i dalje ostaju nedovoljno integrirani u zajednice u kojima živi Europska unija ih je identificirala kao ciljane skupine i poduzima sveobuhvatne široke e, aktivnosti, primjerice uspostavljen je jedan fond koji se ne bavi toliko financiranjem aktivnosti za sprečavanje radikalizacije, već e, akcije kojima se pokušava poboljšati integraciju izbjegličke populacije u e, njihove države domaćine, jer naravno tu uvijek postoji teška i složena dinamika, izbjeglička populacija u pravilu nije, e, nema dopuštenje za rad. Dakle, riječ je o velikom broju ljudi koji nemaju pristupa tržištu rada i Europska unija pokušava otvoriti radna mjesta, otvoriti mogućnosti za edukaciju te populacije i u, svakom slučaju ublažiti e, i, i poboljšati, unaprijediti odnose između domaćina i izbjeglica. E, mnogo je još toga što bismo mogli spomenuti i drugih ciljenih skupina, no to su tri skupine koje sam e, istaknula. Naravno, ostalima možete čitati u samom izvješću. Na kraju dopustite, rekla bih nekoliko riječi o o tome kako Evropska unija pokušava pojačati suradnju sa regijom MENA, osobito njezinim jugom, i to čini konkretnim aktivnostima koji imaju za cilj e, usmjeravati ono što se zbiva u području borbe protiv terorizma, dakle u području političkog dijaloga. No isto tako e, to je u tijeku već sa, Tunisom i Libanonom, a pokušava se pojačati taj oblik dijaloga i sa ostalim državama u regiji, a tome dovodi do jednih jednog od zaključaka e, samog izvješća, jer dijalog je u pravilu spor. Ponekad e, jednostavno postoji e, evidentan manjak političke volje zbog različitih političkih razloga među ostalim i zbog različitih zamisli o tome što e, bi i koji bi oblik protuterorističko djelovanje trebalo imati, trebalo uključivati i e, nevladine organizacije, odnosno civilno društvo. Neke države u toj regiji su sklonije e, represivnim mjerama, odnosno represivnom režimu, a to nije do, sukladno onome što Evropska unija pokušava učiniti, Evropska unija i njezin pristup e, uključuju u svakom slučaju i angažman civilnog društva kao punopravnog e, dionika. To je nešto gdje se naši pristupi razlikuju, pristup Europe, odnosno u, u odnosu na pristup e, mene, odnosno Bliskog istoka Sjeverne Afrike. Mislim da smo pokrili sva ključna pitanja i naravno ostajemo sada ovdje na raspolaganju za raspravu. Hvala lijepa. Hvala. I sad bih e, otvoriti raspravu. Da li Gospođo Luzing želi intervenirati s obzirom na njenu funkciju? Ne. Gospodin Tanak, gospodin Nart. Hvala, gospođo predsjednice. Nekoliko pitanja koje bi želio postaviti na prvom mjestu. E, dimenzija i na koji način ljudi koji se bave čaranjem, isto tako krijomčarenje ljudi je i iz Libije i kao vrsta prihoda i eventualno ona područja koja su pod kontrolom džihadista, krimčari ljudima i terorističke organizacije. Nisam u izvješću vidio dimenziju toga, a drugo, što je isto tako zabranjavajuće što se budućnosti tiče, tiče se izvedene kraljevine, što a bi bile posljedice Brexita u ovom kontekstu, da li se dovoljno promišljaju kako moja država može ostati u doticaju sa svim ovim dimenzijama koje ste spominjali u svom izvješću koje sam ja objavio, ja sam zamolio da bi svakako ujedinak Kraljevina trebalo ostati u Frontexu kad je riječ o vanjskim granicama Europske unije i policijskom djelovanju, prije svega nakon što prođu to područje, e, dolaze u luke e, Lamanša i svakako neka druga područja Europol, Eurojust, isto tako i evidencija putnika postaje velike bojazni kao i osobno imam bojazni da zapravo ne bi trebali biti dio na bilo koji način izdvojenog segmenta jer vezano uz Brexit i sva pitanja sigurnosne naravi i sve to je stavljeno na drugi, u drugi red i u drugu fazu u pregovorima usprkos svih napredaka koje su postignute da će Evropska unija ostati na 27 članica i kada Ujedina kraljima bude u drugoj fazi. Niš ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, to je krilatica i koja ne može vrijediti za sigurnosni koncept i kada bi se eventualno našli u jednoj brisanom prostoru Brexit, dakle bez formalnog svačanja sporazuma na tom e, području unutarnjih pitanja, sigurnosti, strategija, protitoričke aktivnosti. Ne znam da li to možete komentirati, jer to je nama na umu kada zapravo, kada se tiče one konzervativne struje koje je zapravo proeuropske nastrojene. Gospodin Bustinaru. Hvala dvije, odnosno tri pitanja. Prvo što se tiče izgradnje kapaciteta države i općenito izgradnje kapaciteta koje su sada izazovi kada znamo da postoje zapravo neke države koje nisu uspješne, koje zapravo ne uspijevaju jednom, kako možemo sada zamisliti da će pojačati svoje institucionalne kapacitete sa, s posebnim agencijama i vezano uz prototoričke aktivnosti. Kako možemo podupirati agencije da budu što bolje i da imaju bolje rezultate? koliko možemo pokloniti pažnje e, kako bismo spriječili da te agencije i da ti dijelovi postanu represivne agencije i da na neki način izvršavaju političke odluke njihovih vođa. Još jedna tema. Hvala, ja bih eh, želio isto tako... Ne, Evo, još samo drugo pitanje bih želio postaviti. Što se tiče protiterorističke djelatnosti i suradnje između ovih država i Europske unije, koje ste naveli prije svega države eh, MENA, koju ulogu ima imam i vjerski vođe imaju kad je riječ o prvo dakle revizija samog islama i pristupa islama jer ja ću uh, vas podsjetiti na dva slučaja predsjednik Egipta i njegov poziv da se izmijeni i modernizira uh, duh islama, a drugo, koju ulogu ima samo proglašeni imami u o e, situaciji radikalizacije i regrutiranje pripadnika. To su upravo točke koje zapravo ugrožavaju nas i mi smo u Europi upravo konfrontirani tim pitanjima. Gospodin Freund, hvala lijepa. Lijepo je vidjeti vas opet ovdje, Florence. Dva pitanja bih e, želio postaviti koje koje su zapravo na rubu onoga o čemu vi govorite, ali ipak ću ih postaviti. Jedno pitanje je povezano upravo sa idejom koja se neko vrijeme već nalazi oko nas i koja kruži naokolo nakon što smo proslavili 70 godina Marshallovog plana ovdje u Europi i postoji dakle koncept onako E, nejasan po svojoj naravi da se nešto slično učini i sa Afrikom kako bismo spriječili sve ono o čemu ste vi govorili. Koliko šanse dajete takvom projektu kako, kako novac, ako je izraz Marshallov plan opće e, poveziv sa financijskim sredstvima i kako ta financijska sredstva mogu pozitivno utjecati. Još drugo pitanje, da se nisam zaboravio, drugo pitanje e, koje sam želio postaviti, još jedna tema koja je na neki način u Austriji je na svim naslovnicama i puno se raspravlja o ideji da sve ono što ste vi učinili na zapadno-balkanskoj ruti, da možete zatvoriti, pitanje je naravno da li je zatvoreno ili turske vlasti i turska strana kupuje e, na neki način ovu situaciju neslanja izbjeglica prema Europi s obzirom na činjenicu da zaista manje izbjeglica prolazi ovom rutom. Da li bi i to se moglo primijeniti na mediteransku rutu? Ne znam, znam sigurno da to nije e, bio dio vaše studije, ali sigurno imate promišljenja i o tome da li bi to eventualno i kako bi moglo se upravljati i tim i da li se uopće može tim tokovima upravljati. Ja bih e, Slično kao i gospodin Freund eh, htjela postaviti i proširiti malo kontekst eh, i područje ove rasprave kad je riječ eh, o ovoj temi. Kako možemo opisati modus operandi kad je riječ o nekim državama, dakle južnog susjedstva, Suradnja, recimo sa Turskom, kad je riječ e, zaustavljanja ili limitiranja e, migranata, odnosno tijeka e, migracije, kako to možemo povezati sa praćenjem terorističkih ćelija u unutar Europske unije koje dakle razina suradnje znam da je jako teško je govoriti s svim e, dakle, tenzijama do kojih je dolazi ipak nastavak e, upravo ove vrste angažmana kako biste na neki način opisali suradnju sa Marokom primjerice. O Tunisu smo čuli da eto iz medijskih izvješća i isto tako kada smo proučavali tamošnje terorističke napade e, i u različitim drugim državama koje su se događale u državama Europe i svakako e, Tunis želi surađivati. Oni, bilo je informacija i o tome koje su dopirali iz Libanona. Da li postoji na neki način temelj suradnje koji ne samo će donijeti stabilnost i sigurnost, već i na neki način da naučimo nešto iz eh, svega što se događalo kad je riječ eh, recimo o suradnji sa Izraelom i kada se u Izraelu provodi protiterorističke mjere koje su razlike u pristupima, koje su sličnosti u pristupima i eventualna područja zajedničke suradnje. Gospodin Nart. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice. Ja sam htio znati, e, evo, vaš odgovor na tri pitanja. Prethodno pitanje koje je kolega postavio ovog Koji su kriteriji koje biste mogli navesti, odnosno kako možete procijeniti ulogu imama koji se obrazuju pod Mohadem Petim u Iranu kada znamo da najveći resursi se koriste za, koriste za bomaku Abidjan i tamo gdje zaista postoje e, ljudi koji nemaju nikakve veze sa islamom, ali su se e, m, proglasili imamima i koji e, uzimaju djecu koje su ostali bez roditelji i koji iskorištavaju njihov e, teški položaj u ovim teško korumpiranim društvima i djeluju kao takvi. I koji onda izlažu islam i šire ga, promiču ga, koji zapravo nema nikakve veze sa izvornim islamom. Kako izgleda pak opet e, naša situacija kada je riječ o Libiji, imamo dakle partnera koji je zapravo duh, e, zli duh, e, ni sami Libici ne priznaju e, ovu tvorni ni Francuzi, Španjolci, Poljaci možda priznaju, možda SAD, ali libijski narod ne priznaje u vladu. Razgovarao sam jučer sa gospodinom Koblerom i on je jako zabrinut jer iz Tripolija nikada nije dobio poziv, nikada ga nisu htjeli ugostiti. Mislim da je logično da ga nisu htjeli ugostiti, ali svakako kako izgleda stvar u pomorskoj zaštiti, kako e, izgleda zaštita na moru koje financira e, Europa i sa e, libijskom stranom luke, lukama vlada organizirani kriminal tamo. Policajci svaki dan riskiraju svoje živote i nakon nekog vremena zapravo ih mafija dovodi pod svoju kontrolu. To je čudna konstelacija e, jedne službe koja je zadužena za zaštitu pomorskog pojasa, a s druge strane ne surađuje s mafijom. Samo tako e, mogu sačuvati živote svoje obitelji. Vojna izobrazba u Maliju, sljedeće pitanje, e, imamo na desetine i tisuće eura koje su investirane u zadnjih četiri godine u Maliju, a sada zapravo ne postoji nemamo nikakvu vojsku, možda je to stotinu ljudi koji su spremni za eventualnu situaciju. Koji je smisao toga? Imamo samo nešto što se nalazi na papiru, a to nas ne dovodi ni korak dalje. Ok, Mrs. Gaup gospođo gospođo Pauls. Evo, molit ću vas za odgovore. Hvala. Hvala na ovim pitanjima. Ja ću odgovoriti na njih e, upravo postavljenim redoslijedom. Što se tiče krijumčarenja e, ljudi, što se tiče ove komponenti. osobno mogu vam kazati da kada se dogodio Brexit, ja sam bila uvjerena, još sam uvjerena da e, Ujedine kraljevina može ostati dio arhitekture sigurnosti obrane, barem što se tiče prostora sigurnosti, jednako tako kao što je SAD dio, isto tako dio našeg obrambene e, cijeline koji razmjenjuju podatke sa Europolom, sa stranim e, borcima koji su zaista nazočni na sastancima Europola i u konačnici svakako će to biti u rukama gospodina Barnije i vaših kolega u Ministarstvu vanjskih poslova kako će se stvari oblikovati. Međutim, suradnja u sigurnosnom području e, svakako nije kontroverzno, je svakako i na području Brexita i ovdje. Trebamo razmjenu informacije, trebamo ekspertize koje i ima Ujedinjena kraljevina i zbog toga mislim i nadam se da eto, je to nužno i nadalje nastaviti. Mislim da svakako je to jako važno i na ovostranu korist. što se pitanja Libije tiče, kako se ponovno izgrađuje država koja, ili kako se osnažuje država koja nije uspjela u svom naumu, to je jako teško izuzetno težak pothvat, pogledamo kako je u Iraku ili kako u Libiji, ako zaista nemate institucije koje možete izgrađivati sustav, tada će trebati jako puno vremena, bit će izuzetno nestabilno i ukoliko uopće uspijete na kraju i bit će izuzetno skupo. Zbog čega spominjem Irak? Originalni plan je bio zapravo da se vojska ustroji od e, nulte točke. Nesigurnost je dovela zapravo do toga da nismo ni počeli. Velik broj časnika je vraćen u Libiji. Sve što je ostalo od vojnih snaga u izuzetno lošem stanju, to su zapravo e, na Irak iz 2011. godine. Sada se oni bore protiv Hafte, ali e, u prosjeku su e, jako stari i u razini zapravo nisu u stanju integrirati vojnu snaga e, protiv ovih milicija. Žalosna činjenica je da ili se može čekati dok se samo sebi ne uspostavi ravnoteža što je jako istrpljujuće, ili morate ući sa e, mirovnim snagama UN-a gdje prisiljavate zapravo gdje omogućavate u tampon zonu gdje će se sami onda pregovarati. To je jako teško, izuzetno skupocjeno i ne vidim da bi itko bio spreman to učiniti. E, druga tema koja se povezuje s tim, vezana s političku kulturu u samoj Libiji. Libija je nisam siguran da je e, propala država pravi pojam Libija danas, može se vidjeti strukture džamaharijskog sustava e, sinkretičnog koji je Gaddafi izmislio, koji još uvijek je operativan i znači zajedničke osnove tih 456 kongresa kroz čitavo država koji djeluju i u selima i u gradovima, sve to skupa e, se upravlja, sve upravlja i, i struja teče. Ono što ne ide to je Gaddafijeva direktna potpora i taj kongres. Dakle, on je vrlo na neki način e, participatorni sustav koji se nije održao i to je dio zapravo okupljanja snaga oko pitanja zajedničke obrane. Erozija koju Gaddafi u ovim ključnim područjima izazvao, to je ono čime se Libija danas bori. i To će trebati daleko više nego li uputiti mirovinske snage. Treba stvoriti novu političku kulturu, a u međuvremenu je upravo problem, kao što ste sami istaknuli za nas. Što se, oprosti, ne španjolski, što se tiče pitanja samih eh, obalnih straže u Libiji tiče, apsolutno ste u pravu, oni se igraju. Eh, dobra je vijest eh, da su to ostaci iz priješnjeg režime, što znači da postoji neka razina znanja kako da se to ustroje. Međutim, oni se bore protiv krijomčare i isto tako E, sa dakle, plemenskim zajednicama vrlo je teško u takvoj situaciji da mi sa našom e, gledanjem koje mislimo da treba ustrojiti savršenu obalnu stražu pod ovim uvjetima, a kada god razgovarate sa ljudima iz e, urbanog dijela Libije i kada činjenice za nas Evropljane da je kontrola granica apsolutno jasna situacija, da imamo jasne e, zadatke za policiju. Međutim, za njih je to vojni pothvat i upravo to je gledanje. Ne želimo surađivati sa e, dakle, e, policijom, već sa e, vojskom. što znači mi kao europljani ne možemo na isti način provoditi stvari kao kod nas. Isto tako teška situacija na čitavom teritoriju i ne možemo uspoređivati ono što možemo u Europi učiniti. Pitanje je kako posvećujemo pažnju da ne postanu represivni, ali to kazali, dakle u dijalogu protiv djelatnosti upravo je značajno i smatramo da mi stalno ponavljamo o kritikama i medija, e, upozoravamo partnerske države da se pridržavaju ljudskih prava, da isto tako i e, poštuju vladavinu prava, ako međutim s druge strane u Egiptu nemate odgovore, zapravo ništa ne možemo učiniti. I kao što znate, Egipat je velika briga, ne samo zbog zatvora, ne samo zbog masovnih osuđivanja e, najzabrinjavajuće je zapravo da zapravo nemamo nikakvih rezultata. Ako želite biti cinični, možete čak i reći oni su represivni, nemamo terorizam, ali to nije to. E, oni su neučinkoviti diktatori jer nemaju rezultata, a zapravo pojačavaju još i pogoršavaju problem. Mi kao Europljani smo zabrinuti, mi smo na svim projektima koje imamo s Egipćanima naglasili upravo pitanje da paze i da Nažalost, oni su, eto, ipak na kraju odlučili kao suverene države da, eto, dalje od toga ne možemo ići. Gospodin Fronić, što se tiče maršalovog plana, drago mi je što se postavili to pitanje, mi smo to o našim izvješćima e, o budućem razvoju predložili jedan maršalov plan za regiju i upravo i talijanski premijer Renzi je kazao to na samitu i to je najdalje što smo došli. Glavni razlog tomu je što Maršalov plan je imao određene sigurnosne komponente i bilo jasno da će se novac vratiti. Međutim, države i e, poduzeća ne žele investirati u Srednji istok jer ne vjeruju da će se novac iz investicije vratiti, odnosno investiraju u industriju nafte gdje će dobiti povratnu investiciju. Europa je prošle godine upravo kreirala europski investicijski plan, ipak plan, u okviru kojeg su na nekim pokriveni investitori, što znači jedno reosiguranje za sve e, ona poduzeća koje žele investirati. To možda nije usporedivo sam vašem planom, ali strana izravna investicije bi upravo bile ono što bi stvorilo radna mjesta, dovelo do inovacije i to je put kojim bismo trebali krenuti. Mislim da u studenom će se ovaj plan od studenog prošle godine krenuti. to nije dugo i vjerujemo da će i pokazati rezultate i da je to dobra ideja. E, ruta Zapadnog Balkana jedina zemlja koja je je sjetište eventualna masovne migracija u ovom trenutku je Egipat. Dakle, Egipćani u tom pogledu dobro obavljaju svoj posao, kontroliraju e, izlazne točke, isto tako teško je krijomčariti e, puno teže iz Egipta nego iz Libije. Ono što nas brine u ovom trenutku, ako ćemo imati još e, veliki porast kao što je to bilo 2011. 2013. i ako će se sigurnosna služba baviti tim pitanjima i time ćemo dobiti e, sličan tijek kroz Libiju i mreža je uspostavljena i to nas treba zabrinuti. Zbog toga dijalog sa Egiptom mora ostati otvoren bez obzira na situaciju i to je strahovito važno. Još nešto što se tiče praćenja same suradnje Zaista sam na što se tiče nedostatka suradnje e, država u regiji koje se tiče razmjene informacije. Gotovo sve države imaju problema sa svojim susjedima, ne žele razmjenjivati informacije o nekome koga traže ili ako eventualno žele ekstradiciju. E, Maroko e, je zatvorila svoje granice, Sirija i Irak se optužuju vezano džihadizam od 2003. godine Irak i Saudijska Arabija koje e, nisu demarkirali granicu, tu postoji spor, a isto tako i činjenica da velik broj baza podataka nisu međusobno povezane u tim zemljama, a isto tako i granične točke nisu e, kompjuterizirane da li je to kriminalac, terorist, da li netko koji ima e, zle namjere u ovoj regiji, ne treba biti e, sofisticiran na crnom tržištu, možete naći sve što vam je potrebno da pređete granice. To je jedan od razloga zbog čega to upravo povrat stranih boraca jako teško pratiti i pogotovo kad je riječ o tome. Izrael, zadnja točka. Izrael Imamo određenu e, stupanj suradnje sa Izraelom, ali kao što znate, Izraelci zapravo imaju različitu interpretaciju kada govorimo o ove četiri točke koje sam ovdje naglasila i koje su vidljive ovdje. Terorizam u Izraelu zapravo e, razlikuje se u samom karakteru od onog terorizma s kojim su mi suočeni i ove države u regiji. E, što se tiče islamske države, nije e, uspjela regulirati palestince, to je iz razloga što palestinski terorizam je formiran iz nacionalističkih pobuda stvaranja države. Neću reći da ne postoje, ali Izraelci e, zapravo ne priznaju palestinsku državu i zbog toga imaju sigurnosni pristup cijelom tom pitanju, dakle izuzetno snažno praćenje, isto tako visoke kazne, zatvorske kazne, je isto tako i razdvajanje. To su pristupi koje Europa ne može prihvatiti prije svega kad je riječ o našoj suradnji, e, gdje smatramo da protivrški aktivnost e, treba izgledati drugačije. Anes. Prvo pitanje i odgovor bi bio što se tiče čara, e, migranata. Organizirani kriminal je povezao se sa terorizmom, generalno i globalno, ali prije svega u regiji MENA. To je reakcija i protoreakcija priješnjih mjera koje smo provodili na globalnoj razini, prije svega kad je riječ o financijskoj akciji Task Force-a i koja je ustoličena nakon eh, napada u SAD-u 11.9. Znači što eh, se pokušava ovim financijskim transakcijama suzbijanja Pokušavamo, dakle, isto tako i privatne donatore spriječiti u financiranju turističke organizacije. Turističke organizacije sa svoje strane bile su dobre da prime različite izvore prihoda i uspjeli su povećati svoje prihode prije svega zbog velikog broja organiziranih aktivnosti u organiziranom kriminalu, dakle ne samo krijumčarenje, već kada pomislimo i je da i Magreb e, države koje su krijumčarili duhan ili su krijumčarili drogu. Ove poveznice i organizirani kriminal povezan sa terorizmom možemo uočiti da je vrlo nazočan. U akcijskom planu koje smo osvojili 2016. u veljači, e, fokus se upravo postavlja na potrebi da se surađuje sa trećim zemljama u ovom posebnom e, tematskom sklopu te identificirati same akcije koje bi eventualno mogle spriječiti financiranje terorizma. Što znači fokusirani smo na organizirani kriminal. Postoji čitav niz izazova u tom pogledu. E, baš što se tiče znači, financiranja čenito u MENA regiji, a isto tako želim se vratiti na točku koju je Florence istaknula, a to je ograničenje mm, zapravo razmjene informacija i nedostatak razmjene informacija i međusobnog pomaganja na svim razinama u regiji postoji zaista velik broj razlika u zakonodavnim strukturama i protuterorističke suradnje. I isto tako moramo kazati da postoji veliki nedostaci i kad je riječ o poznavanju zakonodavne infrastrukture susjedne države. Zapravo riječ je samo o e, praktičnim pitanjima kako da se evidentira, kako da se odgovore na neki upit koji je postavljen i tako dalje. Što znači vrlo praktične stvari koje na neki način ni na ni ne dotiču ovu političku volju samih država surađuju, ali ni to ne funkcionira. Što znači da je potrebno e, na neki način poboljšati ovu e, zakonodavnu i, i suradnju kako bi se zaista moglo suzbiti financiranje terorističkih aktivnosti i to učinkovito. Drugi izazovi pak e, su da velik broj država u MENA regiji su fokusirani na gotovinske transakcije. E, to je gospodarstvo koje je zasnovano na gotovine, što znači da je e, poznato da zapravo ne korište financijske transakcije putem sustava, već se sve odvija gotovinom, što dodatno komplicira stvari i s obzirom na to da gotovina se jednostavnije može oprati i isto tako Svakako trebamo znati da je korupcija na dnevnom redu u toj regiji, što znači da je i to jedan veliki izazov, a isto tako u suzbijanju financiranja terorističke aktivnosti. Što se tiče uloga imama i ulogu koju oni mogu uzeti u samom procesu radikalizaciju ljudi, nisam siguran da li je dobra ideja da se uopće radikalizacija Eh, sagledava iz ovog eh, kuta i gledišta ono što smo mi interno u Europskoj uniji činili u zadnjih deset godina, fokusirali smo se zaista na islam i ulogu koju može odigrati u pogledu radikalizacije, ali moje mišljenje da je to vrlo često dovoljno do stigmatizacije samih, same religije kao takve i eh, muslimanskih skupina i muslimana općenito stigmatiziralo se određene skupine, i nisam sigurna da nema definitivnog zaključka koji bi doveo do e, toga da je zbog toga došlo do radikalizacije. Više je to kombinacija više strukih razloga koje mogu odigrati ulogu, ali ne možemo reći da je to glavni razlog. I ako pogledamo islamsku državu daješ, ako pogledamo ljude i koji su išli u borbu za Daesha nisu imali nikako uh, religiozni pozadan. To su bili ljudi koji su uh, kupovali knjige Islam for Dummies i tako dalje dva tjedna prije nego što su ošli u Siriju, što znači saznanje o religiji je vrlo ograničeno i uloga imama u radikalizaciji i u regrutiranju ljudi za borbu e, izuzetno je limitiran i svakako to je povezano sa činjenicom da je masovna komunikacija imala značajnu ulogu koja omogućuje zapravo da dođe do samoradikalizacije i mislim da bi trebalo dublje analizirati prije nego što utvrdimo da je to glavni razlog. Thank you. Hvala vam. Iako nam je skoro isteklo vrijeme i gospodin Tanok se javio za riječ, evo vrlo kratko zaintrigirala me taj, nedostatak suradnje između arapskih i bliskoistočnih država. Zanima me postoje li inicijative, multilateralne inicijative na razini primjerice Arapske lige ili UN-ovog Interpola. Koju, koja struktura bi trebala postojati za koordinaciju borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma u muslimanskom i europskom svijetu. Ako oni međusobno ne funkcioniraju, ne komuniciraju zbog povijesnih razloga, onda teroristi lako mogu prelaziti granice i pronaći utočište u drugim državama i bit će onda nemoguće s time se nositi. E, barem ovdje u Europskoj uniji e, naše sigurnosne službe nisu u potpunosti razmenjivale informacije, željele su same za sebe sačuvati tajne, kao što smo vidjeli na primjeru Francuza i Belgijanaca nakon incidenta u Bataklanu, ali imamo strukture i Europol unutar Europske unije. Trebamo li izvršiti pritisak možda na supranacionalne strukture koje postoje, primjerice na Arapsku ligu, kako bi one razvile svoje dodatne institucije, regionalne centre za koordinaciju i razmjenu informacija. Hvala vam, gospodin Nart. Imam eh, nekoliko pitanja. Naravno, nije moguće eh, izgraditi nešto iz ničega, ali na primjeru Libije vi ste rekli da se libijske snage sastoje od bivših vojnika koji su mladi, dobro se bore. Ja sam eh, ih vidio, oni nisu, to nije elitna postrojba, ali imaju dobre eh, sposobnosti. Zašto mislite da će migranti iz, sa zapada Libije doći, a ne iz ostalih područja? 100 metara od predsjedničke e, palače, primjerice, e, ne postoji velika mogućnost da će vas netko oteti. Ali u drugim situacijama stvar je posve drugačija, dakle postoje određeni rizici. Zašto mislite, e, drugo pitanje se odnosi na imame i radikalizaciju. Ako pogledamo stanje u Europi i Africi i neovisne medrase i imame, koji su praktički nepismeni, morate zapamtiti koliko oni igraju važnu ulogu ako ne uzmemo u obzir da treba imati imame koje će zamijeniti ove nepisme, nepismene imame, onda imamo i Boko Haram i druge skupine. Zapravo, imamo jedan eurocentrični pristup. Međutim, džihadizam je univerzalan, a ne eurocentričan. Imamo tu i važan aspekt Afrike. Dakle, ako zamjenjujemo te nepismene imame, trebamo vidjeti kako ćemo to činiti. Povjerenik King je već ovdje, on je stigao za, na sljedeću, za sljedeću točku. Dakle, mislim da o slobodno možete ostati. Povjereniče, ako dopuštate, e, samo kratke, da nam e, panelistice odgovore. Evo, ispričavamo se, imamo godišnju konferenciju e, za 10 minuta. Međutim, sve što ste rekli je na mjestu i za razliku od kršćanstva ili judaizma, islam nije religija koja ima formaliziranu obuku za imame imam znači samo naprijed, dakle onaj koji se moli naprijed ili ispred. Ne trebate imati formalnu obuku, niti obrazovanje za to, već samo priznanje ljudi e, koji se mole za vas. Dakle, oni su samo imenovani i možete biti same imenovani a imam ako pronađete skupinu koja vjeruje u vaše riječi, ako su one gluposti, vi ste imam. I postoji tu jedan generacijski problem, kao što je Annelies već e, natuknula, e, stariji imami koji su etablirani jednostavno e, nemaju dobru komunikaciju sa mladim radikaliziranim ljudima. A što se tiče Libije, slažem se s vama, međutim ne možemo ulaziti u detalje o sigurnosnom stanju u toj zemlji. E, današnja prezentacija je ipak obrađivala temu europske suradnje i to je bila svrha i izvješća, a o terorizmu možemo raspraviti neki drugi put. Hvala. Hvala vama. Sada odmah prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu i mislim da će to biti dobar nastavak eh, prethodne rasprave. Have a Yes, please. <laughs> Mm, kolege, imamo jednu izuzetno zanimljivu temu. Sada nastavljamo. Bavit ćemo se jednom širom temom. Zadovoljstvo mi je pozdraviti povjerenika Sir Juliana Kinga na sastanak Selja i želim iskoristiti ovu priliku da izrazim suosjećanje u ime cijelog pododbora za sigurnost i obranu, e, pogotovo u Jedinoj kraljevini i drugim državama članicama koje su nedavno e, pretrpile terorističke napade jer vi naravno zastupate e, čitavu Europsku uniju. I obično to e, činimo, dakle sada smo imali niz terorističkih napada. Naravno, napadi se događaju diljem svijeta i važno je da Europska unija bude spremna i na suradnju sa susjednim zemljama i demokracijama koje imaju dugogodišnje iskustvo u borbi protiv e, terorizma kako bismo postali e, što otporniji. Znam da imate ograničeno vrijeme na raspolaganju i sada vam prepuštam riječ. Hvala lijepa na pozivu na današnji sastanak. Drago mi je što imam e, priliku započeti jedan dijalog e, za koji se nadam da će se odvijeti i u budućnosti s vama i s članovima ovog odbora. U potpunosti se slažem s vašom posljednjom napomenom. Kada je riječ o pitanjima koje ste spomenuli, ne bismo se smjeli ograničavati niti zatvarati, odnosno ograničavati način na koji razmišljamo o tim problemima. Izazovi s kojima se suočavamo uključuju terorizam, e, kibernetičke prijetnje, a oni svi često potječu izvan Europske unije, a manifestiraju se i postaju transnacionalne prijetnje koje evoluiraju, a o njima trebamo razmišljati na jedan zajednički način. Također e, hvala vam na onome što ste rekli o nedavnim napadima. Doista imali smo jedan neuspjeli napad e, jučer na večer u Briselu. Taj napad na središnjoj željezničkoj postaji je zapravo bio peti teroristički napad u posljednjih mjesec dana. I to manje od mjesec dana. Imali smo napade u Manchesteru, na London Bridgeu, u Finsbury Parku, i također napad u Parizu. Dakle, suočeni smo s nizom napada i sa jednim tempom koji se sve i više i više pojačava. Visoko stanje e, uzbune koje postoje u mnogim našim zemljama će se nastaviti još neko vrijeme. Daješ na terenu u Iraku i Siriji trenutno e, doživljava jedan pritisak i zato sve više poziva i ohrabruje na napade na europskom tlu u našim zemljama. Oni pozivaju na napade na takozvane meke mete, a to mogu biti mladi ljudi koji uživaju u večernjem izlasku ili jednostavno nevini ljudi koji se voze podzemnom željeznicom. Moramo shvatiti da imamo s jedne strane e, činove naselja koji su potahnuti potaknuti džihadistima, a na to se s druge strane i reagira. Napad u Finsbury parku u Londonu je bio zapravo islamofobični napad e, koji je bio usmjeren na muslimane i upravo na isti način se odvio na onaj na, kao i što daješ potiče napad na ljude u našim zajednicama koji nisu muslimani. Dakle, imamo jednu podjelu koja se ponekad radi između internih i eksternih e, politika, a čini se da, meni se čini da to postaje sve više i više teoretski. Što je zapravo jedan dan interno odnosno eksterno e, često, intern, eksterni e, izazov često sljedeći nam postane interni izazov ili prijetnja. I kada je riječ o globalnoj strategiji za 2016. i Europskoj, Europskom programu sigurnosti iz 2015. To od nas zahtjeva da usvojimo jedan integrirani i sveobuhvatni pristup i iskoristimo sve instrumente koje nam stoje na raspolaganju kako bismo zaštitili svoje građane i e, vrijednosti. Sigurnost, kao što znate, je prioritet za ovu komisiju od početka njezinog mandata. Želimo, e, predsjednik Juncker je stvorio i e, novi položaj povjerenika za sigurnost koji sam ja preuzeo, a imamo potporu i radne skupine koja trenutačno uključuje 30 e, glavnih uprava, agencija i drugih tijela, uključujući i Europsku službu za vanjsko djelovanje. Svi oni zajedno surađuju kako bi pružili podršku našim državama članicama i njihovim agencijama i to u području sigurnosti. Provedba tog programa za sigurnost zahtijevat će jedan učinkoviti zajednički pristup u komisiji, ali e, i izvan komisije, odnosno morat će obuhvatiti sve ostale institucije, uključujući i Europski parlament. I zato se veselim nastavku naše suradnje i izgradnji našeg odnosa. Međutim, tu su i druge institucije, a to uključuje i NATO. O tome ćemo malo poslije. Također sam htio spomenuti područja koja zahtijevaju e, zajedničku suradnju između internih i eksternih elemenata. Prvo, terorizam. U ponedjeljak Vijeće za e, vanjske poslove je usvojilo najnovije preporuke o vanjskom djelovanju i borbi protiv terorizma kako bi naše unutarnje djelovanje odražavalo i sigurnosne prioritete i izravno doprinosilo smanjenju terorističke prijetnje u našim zemljama u proteklih 18 mjeseci smo dosta toga postigli i to zahvaljujući našem dijalogu s trećim zemljama i također smo pružili podršku tim trećim zemljama kako bismo im pomogli da izgrade svoje kapacitete. Rasporedili smo nekoliko e, antiterorističkih i sigurnosnih stručnjaka u ključnim trećim zemljama, a ti napori će biti dodatno osnaženi E, u prioritetnim područjima spomenutima u zaključcima, a to uključuje Tursku, Zapadni Balkan i Sjevernu Afriku. Naše agencije koje su vam e, dobro poznate, to su Europol, Europska granična i obalna straža, Eurojust, su sve dale vrijedan doprinos i pružile podršku trećim zemljama u borbi protiv terorizma, a sada trebamo vidjeti kako možemo povećati njihove kapacitete, a istovremeno imati na umu da one nemaju neograničene resurse. Suradnja između misija, znam da vas to izuzetno zanima, i ovih e, naših agencija jest nešto što želim e, povećati i dodatno osnažiti. Podatke koji su prikupljeni od strane agencija i misija mogu uključivati podatke o pojedincima, na primjer mogućim teroristima, o njihovim načinima djelovanjima, e, djelovanja kretanjima i načinima na koje nabavljaju resurse, uključujući oružje. Sve te informacije mogu biti od velike vrijednosti za naša tijela za izvršenje zakonodavstva i vrlo je važno da te informacije razmjenjujemo. Kada je riječ o prevenciji i borbi protiv e, nasilnog ekstremizma, pa to je kamen temeljac našeg grada, unutar Europske unije i izvan granica Europske unije. Imamo mrežu za podizanje svijesti o radikalizaciji, čiji se rad izuzetno cijeni, a nedavno e, smo i poslali stručnjake te mreže u Tursku, na Zapadni Balkan i u Tunis mi ćemo i više nego udvostručiti financiranje za borbu protiv nasilnog ekstremizma, odnosno za povezane projekte usporedni sa 2000 sa financiranjem iz 2015. Međutim, postoji tu mjesta za napredak zajedno s našim međunarodnim partnerima. ćemo raditi pogotovo kada je riječ o e, suzbijanju radikalizacije u zatvorima i o stalnim izazovima koje predstavlja propaganda, regrutacija, regrutiranje online. Imamo tu i Europski internetski forum koji postoji već nekoliko godina. Imamo i politički zamah od nedavnog sastanka G7, a sljedeći mjesec ćemo imati sastanak na vrhu G20 što znači da moramo vidjeti kako pružatelji internetskih usluga trebaju uložiti veći trud kako bi blokirali internetske materijale o terorizmu i radikalizaciji, primjerice e, automatskim uklanjanjem nepoželjnih sadržaja. Nadam se da ćemo uspjeti s državama članicama identificirati teroristički sadržaj kako bi on bio uspješno uklonjen s interneta mislim da je važno održati i e, povjerenje javnosti i uvjeriti javnost da radimo sve u našoj mogućnosti kako bismo e, identificirali i uklonili takvu propagandu. Naravno, ne dovodimo u pitanje e, slobodu izražavanja i slobodu govora, to su naše temeljne vrijednosti, već se radi o zaštiti onih u našem društvu koji su izloženi takvoj mržnji i zbog toga su ranjivi ovakav preventivni pristup treba spojiti sa radom u našem susjedstvu na jugu, to uključuje i arapske zemlje, kako bismo razvili i promicali pozitivne protunarative. To treba ići ruku pod ruku e, sa radom u našem društvu, sa civilnim e, društvom i tako dalje, kako bismo spriječili nasilje. Terorizam zahtijeva resurse i e, financiranje za aktivnosti i napade. Ako poremetimo te tokove prihode, to možemo učiniti jedino zajedničkom suradnjom sa međunarodnim partnerima, a ograničiti kapacitet terorista da koriste i prikupljaju sredstva je također važno. Mi aktivno međunarodno radimo kako bismo trećim zemljama pružili podršku u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. To uključuje razmjenu informacija i tehničku pomoć trećim zemljama kako bismo povećali njihove kapacitete i kako bi oni bili u skladu sa preporukom vijeća sigurnosti i također sa preporukama radne skupine za borbu protiv pranja novca. Jedan dobar primjer jest 60 milijuna eura, toliko vrijedi projekt koji razvijamo kako bismo e, dali podršku zemljama jugoistočne Azije koje pokušavaju također suzbiti financiranje turizma, terorizma. Pravni okvir i učinkovite institucije su ključne kako bismo detektirali, spriječili i omeli terorističke organizacije i njihove izvore financiranja. Upravo je to dio našeg rada i podrške trećim zemljama za jačanje njihovog sustava kaznenog e, pravosuđa. I konačno, kada je riječ o e, trgovini vaternim oružjem, pogotovo u državama Zapadnog Balkana, to je za nas ključni prioritet i trebamo tu dodatno raditi kako bismo se nadovezali na ono što je već napravljeno, primjerice prošlog prosinca, odnosno osnažili mrežu i pomogli tim mrežama u njihovoj borbi protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem. Još jedna tema koju želim spomenuti je zapravo druga glavna prijetnja s kojom smo suočeni, a to je e, kiberkriminalitet od strane i državni i nedržavni akteri su nedavno E, pokazali da se kiberkriminalitet može koristiti kako bi se prikupio e, prihod za kriminalne aktivnosti, a također i za širenje propagande. Kibernetičke prijetnje e, su sve veće, njihov broj, učestalost i veličina tih prijetnji je veća. Prije nekoliko tjedana smo imali WannaCry napad koji je pogodio više od 150 zemalja diljem svijeta. Učinkovito djelovanje protiv takvih prijetnji ponovno zahtjeva međunarodnu suradnju. A upravo zato ćemo nastaviti podupirati treće zemlje kako bi one poboljšale svoje sposobnosti borbe protiv kiber kriminaliteta bolje reagirale na incidente i mogle bolje istražiti e, zločine iz tog područja. Komisija trenutno preispituje postojeću strategiju Europske unije iz 2013. o kibernetičkoj sigurnosti. To je naravno bilo zapravo davno, želimo smanjiti mogućnost kibernetičkih napada, ali i njihov utjecaj kada se oni dogode. Dakle, moramo razmisliti ne samo o prevenciji, već i o detekciji i odvraćanju, ali ključno je pojačati međunarodni angažman kada je riječ o ovim pitanjima, dakle to uključuje međunarodne organizacije i ključne partnere mreža međunarodnih odnosa koju imamo je ključna za taj cijeli program. Također kada je riječ o protuterorističkoj borbi i borbi protiv kiberkriminaliteta, to ovisi o suradnji s našim strateškim partnerima, tu pogotovo mislim na SAD. Sastao sam se sa gospodinom Avramopulosom i povjerenicom Jurovom prošlog tjedna na sastanku, odnosno samitu EU-a i SAD-a E, gdje se naglasila e, važnost suradnje u području e, borbe protiv terorizma. Također EU treba surađivati sa drugim međunarodnim institucijama, organizacijama, UN-om, Interpolom, globalnim forumom, globalnom radnom skupinom i NATO-om. Pozdravljam napredak koji je ostvaren kada je riječ o provedbi akcijskog plana i također dobro znate o čemu je riječ. I također prije nekoliko dana Vijeće za vanjske poslove donijelo zaključke o suradnji između EU-a i NATO-a i govorilo o napretku u pogledu akcijskog plana, a to uključuje napredak e, u vidu obrane i kibersigurnosti. Također komisija je nedavno objavila dokument o budućnosti europske obrane koji potvrđuje da kojim god putem krenemo, naše partnerstvo s NATO će ostati kamen temeljac obrane i sigurnosti u Europi. Dakle, imamo ozbiljne stalne prijetnje koje e, predstavljaju transnacionalne izazove, imamo globalni terorizam, e, kiberkriminalitet, što zahtjeva jedan e, primjereni odgovor, to su stvarne prijetnje koje neće ubrzo nestati i mislim da u svijetu koji je sve više povezan, jednostavno si ne možemo priuštiti luksuz internih i eksternih odvojenih politika o tim pitanjima, već treba stvoriti zajednički pristup koji spaja naš interni i eksterni rad. E, očito je da ako spojimo naša stručna znanja i blisko surađujemo, dakle ako spojimo te interne i eksternu, internu i eksternu dimenziju, onda ćemo biti učinkovitiji. Uz vašu pomoć nadam se da ćemo i dalje napredovati kada je riječ o sigurnosti i e, veselim se daljnjoj raspravi s vama. Hvala. Hvala povjereniku na njegovom e, doprinosu na današnjem sastanku. Sada otvaram e, raspravu, odnosno slobodno možete postaviti pitanja i izniti napomene. Gospodin Freund, zahvaljujem predsjedateljici i povjereniku što je ovdje danas s nama. Želim vam skrenuti pozornost e, na jedno pitanje koje je izuzetno važno, međutim danas se tog pitanja nitko nije dotaknuo. Barem po meni je to pitanje izuzetno važno. A riječ je o mogućem kibernetičkom napadu u Europskoj uniji. I to napad na, na sustav opskrbe strujom. Imali smo operaciju u Ukrajini Vjerojatno je tu operaciju iznijela, napravila Rusija, barem je to predpostavka. I tada se zapravo pokušalo vidjeti što bi se dogodilo cijeloj zemlji ako e, se napadne dakle, sustav opskrbe električnom energijom. To je bio jedan pokus. Zanima me e, kako bi to izgledalo e, na primjer u Europskoj uniji, da se dogodi u Europskoj uniji na jednom puno većem području. Možete li mi u tom smislu odgovoriti na nekoliko pitanja? Koliko ste zabrinuti? Je li to doista e, mogućnost? Može li se to dogoditi ovdje u Europi? Zatim, kakve protumjere pripremate kako biste spriječili da se tako nešto dogodi i postoje li suradnja s vašim e, kolegom gospodinom Zevkovićem i također imate li možda kakve preporuke za stanovništvo što bi građani trebali učiniti kako bi se pripremili za e, mogući e, nestanak, dugotrajni nestanak e, struje. Jer svi dobro znamo kakve bi bile posljedice, to se ne mora dogoditi možda tijekom ovakvog dana, ali dakle, bil, može se dogoditi bilo koji dan, a moglo bi potrajati neko zapravo dulje vrijeme, možda tjedan dana. Hvala. Hvala, gospodin Tanok. Hvala predsjedateljici. E, povjereniče, dakle, pitanja ću zapravo posvetiti zemlju koju najbolje e, poznajemo. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na početak pregovora o Brexitu. Pregovori su jučer e, otvoreni i Vedeljina kraljevina je prihvatila dakle da se pregovori odvijaju u dvije faze, a sigurnosna pitanja o njima će se e, dakle i instrumenti za pravosuđe, evidencije imena putnika, ECRIS e, i druga pitanja, sve to što je vezano u sigurnost, e, o tome će se raspravljati e, početkom sljedeće godine. Jeste li zadovoljni takvim planom i smatrate li da ne postoji opasnost od takozvanog pada slitice, odnosno ako se ne postigne dogovor, dok se oko svega ne dogovori, prijeti li možda dakle, taj pad slitice, hoće li e, Ujedina kraljevina izaći iz EU, Europske unije a, i ostati bez alata koji su je potrebni za borbu protiv terorizma. Spomenuli ste e, teroristički napad, u Manchesteru. Premijerka May je sljedeći dan komentirala da ćemo morati povesti teške razgovore s našim prijateljima. Ja sam to protumačio e, da znači da zemlja poput Saudijske Arabije i Katara da njima treba poručiti kako je nedopustiva situacija u kojoj financiraju džihadističke pokrete u Siriji, a to se potom prelijeva i e, u naše zemlje u obliku radikalizacije i napada. Dakle, Katar e, ima velika ulaganja u Ujedinoj kraljevini, imaju i zarađuju od nekretnina, dakle oni zarađuju od Ujedinjene kraljevine, dobivaju povratna i na ulaganja, a dio se isplaćuje al kaidi i financira se dakle time teroristička skupina ne želim vas dovesti u neugodan položaj, ali što je točno mislila e, premijerka May, kakvi su to teški razgovori koje treba povesti i e, reći jasno do znanja da se ne mogu financirati terorističke skupine na Bliskom istoku e, koje su povezane i sa europskim džihadistima. Hvala vam lijepo Htjela sam postaviti vlastita dva pitanja. Upravo smo čuli izlaganje o studiji koju je objavio Odjel za politiku. A autorice su bile doktorica Graup i gospođa Pavels Europskog instituta za sigurnosne studije i neke od njihovih e, primjedbi bile su pomalo obeshrabrujuće. Primjerice o stupnju suradnje među državama našega južnog susjedstva primjerice kad je riječ o traganju za teroristima, njihovim e, e, njihovom kretanju i tako, i tako dalje. Je li veća vjerojatnost da će te države dvostrano surađivati s Europom e, nego međusobno surađivati? Znamo da je fenomen e, terorizma danas nešto što u svakom slučaju nadilazi granice. Drugo, kad je riječ o pranju novca, tijekom e, misije odbora SEDE koji je imao za cilj e, ocijeniti format Sofije o obrazcima ulaganja u aktivnosti krijumčarenja ilegalnih migranata i zloupotrebe e, novca stečenog na taj način. Primjerice, e, mislim tu na pirate, na rogu Afrike i tako dalje. Dakle, obrazci su E, ponekad slični onima organiziranog e, kriminaliteta. Koje su dakle u tom kontekstu modaliteti suradnje sa državama južnog e, susjedstva, pa čak i šire, odnosno dalje na jug i dalje na istok u cilju iskorjenjivanja tih postupaka i obrazaca. Gospodin Nard se javio za riječ, izvolite. Da, upravo sam to htio reći. Gospođo Fotiga, uzeli ste mi riječ iz usta. A to je, dakle, pitanje organiziranog kriminaliteta koji zapravo potpomaže terorističke aktivnosti, pružajući logistiku, perući novac i tako dalje. To je nešto o čemu imam spoznaja jer 46 godina sam e, se kao odvjetnik bavio kaznanim pravom. Jedan od glavnih e, problema u tome su zapravo porezne oaze i bolest kapitalističkog e, sustava, no čini se da njih ne smijemo, u njih ne smijemo dirnuti, jer svatko onaj ko se bavi organiziranim kriminalom, odnosno tko želi taknuti, dirnuti u to, zapravo dira u novac, u krvotok, novčani krvotok e, kapitalističkog e, sustava. E, neke su od tih oaza pod španjolskom jurisdikcijom, neke pod britanskom jurisdikcijom i sva borba protiv kriminalnih organizacija i tako dalje. Ovaj, uključivale su i zahtjeve primjerice vlastima Gibraltara da se prekine tijek novca e, sa Gibraltara i iz Gibraltara, no e, na tome se zapravo, na tom tijeku novca se temelje cjelokupno gibraltarsko gospodarstvo. Isto je i sa Kajmanskim otocima, s Bermudima, Nije naravno riječ o tome da e, su bankari ondje sposobni nego drugdje, nego je riječ o tome da ondje nema transparentnosti. Prema tome, e, pomisao na borbu protiv organiziranog e, kriminala kroz borbu protiv tokova novca i nizozemska naravno tu ima svoje prste sa kurasaom i tako dalje. No doista mislim da moramo poduzeti konkretne korake u tom području ovako jedno ovako jedno izvješće ne ide dovoljno da, da, ne ide dovoljno daleko i mislim da je čista birokratska vježba. Dobro, hvala lijepo. Hvala lijepo. Čini se da nema dodatnih pitanja. U tom slučaju, povjereniče, zamolila bih vas da odgovorite na e, pitanja, odnosno da se osvrnete na primjedbe koje smo imali čuti intervencije. Ispričavam se, pogriješio sam, kaže gospodin Ardo. Htio sam samo zaključiti još jednom intervencijom, a koja se odnosi na džihadizam. Njega moramo napasti e, razmjenom e, obavještajnih podataka. Ako u Europi nema potpunog povjerenja među obavještajnim agencijama, iako nekad može i postojati dobar razlog za to, jer neki su vjerodostojniji od drugih, a to je u svakom slučaju nešto što e, informacija koja dolazi do nas, ako ne i do javnosti, na koji onda način možemo uopće imati stvarnu operativnu e, sposobnost i kapacitete u, i izgraditi takve kapacitete u južnom susjedstvu. Dobro, hvala lijepa. Shvatili smo sada, molim povjerenika da odgovori na pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala što ste se osvrnuli na ovu temu i što ste zainteresirani za nju. No, dopustite da prođem kroz eh, spomenuta pitanja. I istodobno se ispričavam a, unaprijed ako budete smatrali da nisam se dotaknuo onoga na što ste mislili. Kao prvo, što poduzimamo kad je riječ o e, kiberkriminalu, odnosno riziku protiv takvog jednog napada na e, ključne elemente infrastrukture, ne samo na mreže opskrbe električnom energijom, već na prometnu infrastrukturu i druge kritične ključne elemente naše infrastrukture. Pokušavamo izvući pouke iz e, nedavnih napada i e, s punim pravom e, ukazujete ne na jedan već na zapravo drugi val napada u Ukrajini koji imaju za cilj energetski sektor. To je samo jedan primjer gdje je E, kiber svijet zapravo e, domena iz koje se pokreće napad, a koji onda ima domino efekti u stvarnom svijetu, u realnom svijetu. I to je nešto e, o čemu EU i NATO intenzivno razmišljaju. S naše strane, kao Evropska unija, odlučni smo povesti jednu iskrenu raspravu sa državama članicama sa vama ovdje o koracima koje moramo poduzeti kako bismo ojačali našu kiberotpornost i kako bismo ojačali sve one mjere koje odvraćaju potencijalne napadače, kibernapadače. I upravo ćemo zbog toga u ovom razdoblju od sada pa do rujna preispitati e, strategiju kibersigurnosti i predložiti paket mjera koje zasigurno neće dati sve odgovore, ali će u svakom slučaju biti dobra podloga za raspravu na jesen. E, osobno mislim i nadam se da ćemo uspjeti e, osmisliti e, strukturu za tu raspravu i da ćemo uspjeti ojačati našu strukturnu otpornost nadograđujući se na ono što smo izgradili e, direktivama i sagledavajući sve ono što trebamo učiniti u pogledu Enise, zatim mreže e, timova e, za odgovor u kriznim situacijama po državama članicama i pri tome naravno gledajući u međunarodne primjere primjere dobre prakse. Primjerice u SAD-u postoji jedna interaktivna suradnja između privatnog i javnog sektora u, pogledu e, jačanja te otpornosti e, na napade usmjerene protiv infrastrukture. Dakle, povest ćemo jednu sveobuhvatnu raspravu o tim pitanjima i o tome na koji način trebamo još pojačati napore E, u suradnji e, privatnog sektora i javnog sektora, jer naravno e, velik dio infrastruktura je u privatnom vlasništvu, isto tako i informacijsko-komunikacijske tehnologije i infrastrukture, privatni sektor raspolaže vrlo naprednim kapacitetima i moramo podupirati jedne druge u tome pogledu, te nastaviti ulagati u istraživanja kako bismo unaprijedili našu sigurnost. Vrlo mi je drago što smo uspjeli pokrenuti prvo e, javno-privatno partnerstvo za u vrijednosti od 2 milijarde do 2020. E, godine e, E, dio tog novca će ići upravo na e, otpornost kritičkih e, elemenata, no u SAD-u investiraju 19 milijardi dolara, odnosno uložili su samo ove godine u istraživanja o kibersigurnosti. Prema tome, pred nama je još dosta napora koje je potrebno poduzeti kako bismo se mobilizirali u dostatnoj mjeri da budemo na razini ovog izazova. Također u kontekstu strategije e, kibersigurnosti e, sagledali smo i preispitali smo čak i, neka druga pitanja koja nisu neposredno povezana primjerice sa energetskim sektorom, a za koja smatramo da su ključna ako želimo pojačati našu kibersigurnost, a koja se odnose na ponašanje. Sve misle da je kibersigurnost e, tuža odgovornost, a to nikako ne može biti slučaj. Mi sami E, svako od nas mora preuzeti odgovornost za kibersigurnost kao pojedinci e, u privatnom sektoru i isto tako e, svi mi koji činimo različita tijela imali smo i vodili smo rasprave sa pružateljima internetskih usluga sa ICT kompanijama o načinima na, koje mogu podržati E, mjere kojima želimo sačuvati, da tako kažemo, i zaštititi zdravlje našeg kiberprostora. E, što se tiče međunarodne suradnje u tom području, ona podrazumiva suradnju sa ne samo državama koje su naši istomišljenici, već znači započeti suradnju, e, razgovora o tome kako surađivati s onim državama koje možda imaju drugačije mišljenje od nas u, o tom pitanju. Pritome mislim na Kinu i Rusiju. Možda nećemo odmaknuti daleko u tim razgovorima, no barem ima glasova u Rusiji i u Kini koji izražavaju svoju frustraciju činjenicom da e, je doista e, e, velik intenzitet kiberaktivnosti na teritoriju njihovih država. Iako je tome tako, na koji način možemo povesti razgovor o tome s tim osobama i tijelima, na koji način zapravo možemo pokušati riješiti takvu situaciju. Dakle, čitav je niz E, kolosijeka, da tako kažemo, e, kojima možemo e, krenuti i kojima se možemo baviti u razdoblju do jesene. Što se tiče Brexita i britanske vanjske politike, Ja više ne predstavljam vladu njezinog veličanstva kao što znate i kao što je predsjednica podsjetila sve prisutne što se tiče pregovora. Siguran sam da ćete imati priliku postaviti ta pitanja eh, Michelu Barnjeru i njegovom timu. Ako dođemo do eh, te točke u pregovorima u budućnosti i netko me upita za mišljenje o pitanjima koja se tiču sigurnosti, tada ću vrlo rado dati to mišljenje i eh, to mišljenje će među ostalim zna, to mišljenje će biti slično onome koje sam danas rekao, to je da je riječ o prijetnji koja se odnosi na sve nas i da isto tako mora biti i odgovor i tako nešto je i primjerka, britanska premijerka rekla da želi zadržati najtješnju moguću suradnju u tim pitanjima nakon Brexita. Ja e, ću i pozicija Europskog, Europske unije će biti da bismo trebali pozitivno odgovoriti na takvo stajalište e, britanske premijerke i naći moduse suradnje. No činjenica da je nešto dobra zamisao i da je cilj zajednički, to ne znači da će sama aktivnost biti jednostavna i da će to biti jednostavno provesti. No kasnije ove godine ili početkom sljedeće godine morat ćemo e, zapravo krenuti e, većom brzinom jer ćemo morati izbjeći e, ono što ste spomenuli kao pad slitice ne samo u ovom području već i u drugima. U ovom je to svakako izuzetno važno. Postoje aranžmani o adekvatnosti podataka koji bi omogućili Ujedinjenoj kraljevini da ostane e, sudionikom određenih baza podataka i mislim da bi položaj Ujedinjene kraljevine e, izvan tih baza podataka gdje bi zapravo bio gubitak e, ne samo za Ujedinjenu kraljevinu već i za Europsku uniju i doista se nadam da ćemo naći aranžmane koji će nam omogućiti da se to izbjegne. E, što se tiče politike e, Ujedinjene kraljevine prema zemljama zaljeva, to doista ne mogu ništa reći jer nisam član vlade kao što sam rekao no pokušavamo ojačati naše, e, našu suradnju i naše aktivnosti sa e, državama e, cijelog Bliskog istoka u cilju suzbijanja nasilnog ekstremizma. Naše su razgovori vrlo iskreni i ne bave se samo izazovima u pogledu nasilnog, odnosno borbe protiv nasilnog ekstremizma, već i poduzimanja mjera kojima možemo e, spriječiti e, i suzbiti e, rizik od nasilnog ekstremizma u našim vlastitim državama. To činimo u suradnji sa tijelima koje je GCTF uspostavio, primjerice Međunarodni centar izvrsnosti za borbu protiv terorizma koji ima sjedište u Dohi ili nisam. Slažem se da je to doista veliki izazov i da e, kad je riječ o suradnji e, među državama Sjeverne Afrike i Bliskog istoka, da e, je to dosta, dosta teško. južno susjedstvo općenito je opterećeno velikim problemima, Libija, Tunis, Maroko, kao i države južno od njih su u problemima. Ono što mi pokušavamo jest e, usmjeriti i oblik i prilagoditi našu suradnju okolnostima u kojima se nalaze naše partnerske države. Pa zaključci koje e, je e, Odbor za vanjsku politiku donio u ponedjeljak predstavljaju zapravo korak koji će nam omogućiti taj jedan ciljani pristup u našem e, razgovoru i raspravi i suradnji sa državama južnog susjedstva. E, ako mogu biti iskren, e, reći ću da vrlo često Evropska unija zapravo nastupa u tim partnerskim državama tako da E, im objasni što se poduzima, koji instrumenti aktivnosti mjere postoje i koje mi provodimo i ponudimo ih tim partnerskim državama, što naravno nije uvijek rješenje jer su okolnosti drugačije i taj pristup e, treba biti diferenciran. Situacija u Libiji je vrlo specifična, pokušavamo poduzeti pragmatične korake ondje kako sa obalnom stražom, a isto tako i pokušavamo ih navesti na jačanje aktivnosti na južnim granicama Tunis i Maroko imaju opet čitav niz e, drugih e, problema. I e, zatim tu je Alžir i naša potpora Alžiru nije možda na onoj razini na kojoj bi Alžir htio, htio da bude, no mi imamo E, pravila koja ponekad nas e, sputavaju, odnosno koja ograničavaju e, mogućnosti za pružanje podrške, podrške u borbi protiv terorizma. Što se tiče pranja novca, suzbijanja krijumčaranja ljudima i tako dalje. Mislim da ćemo uskoro imati sjednicu posvećenu sastanku posvećenu mjerama e, koje poduzimamo kako bismo suzbili krijumčarenje općenito, pa isto tako i krijumčarenje, odnosno e, krijumčarenje e, migrantima. to je već samo po fenomen koji, koji treba biti zaustavljen, no postoje isto tako i dokazi da neke od tih mreža usmjeravaju svoje prihode u terorističke aktivnosti. No čak i te dimenzije i bez tih dokaza mi bismo trebali udvostručiti svoje e, napore i o tome smo se složili danas popodne kako bismo suzbili tu pojavu. Zatim, e, kad je riječ o organiziranom kriminalitetu, ponavljam, ne mogu govoriti u ime vlada Ujedinjene, Ujedinjene kraljevine, a još manje u ime e, vlade Gibraltara, no, siguran sam da i u Europskoj uniji i u drugim međunarodnim forumima kao što je e, jedinica za e, borbu protiv financiranja e, terorizma, da je Europska unija zapravo preuzela obveze i Ujedinjena kraljevina time je preuzela obveze koje se odnose na sprečavanje pranja novca i suzbijanja aktivnosti u poreznim oazama. U svakom slučaju kad je riječ o Europskoj uniji, to je jedan od prioriteta i imamo čitav niz mjera s kojima ste upoznati, u to sam siguran, izloženi su u izložene su u akcijskom planu o e, e, suzbijanju e, pranja novca i financiranja terorizma i terorističkih aktivnosti. Tu smo definirali pranje novca, zatim imamo uzajamno priznavanje e, sudskih odluka o zamrzavanju e, i zapljeni sredstava e, ostvarenih nezakonitim aktivnostima i sl. To je sve iz petog, pete direktive o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma. U svakom slučaju informacije i spoznaje se intenzivno razmjenjuju unutar EU, unije, a isto tako između EU unije i nekih ključnih partnera. Tu svakako treba i možemo učiniti više, no bilo bi pogrešno zaključiti da napredak nije ostvaren. Ključna baza podataka, glavni element eh, te strukture za razmjenu eh, informacija jest šengenski informacijski sustav. I ako pogledate angažman država članica, eh, intenzitet razmjene, on se drastično pojačao. Posljednjih godina, samo 2016. primjerice, informacije o osobama od interesa, bilo u kontekstu terorizma ili kaznenih dijela, porastao je za 40%. E, dakle, države članice intenzivnije razmjenjuju informacije putem tih mreža jer vide svoj interes u tome. Iskreno govoreći, svi smo mi suočeni s prijetnjom napada i kao što smo na samom početku rekli, E, svjedočimo ovom jednom ritmu e, i dinamici redovitih e, napada na koje jednostavno moramo djelotvorno odgovoriti. Postoje još jedno zasadno pitanje koje se odnosi na obavještajne podatke i njihovu razmjenu. Tu bih rekao opet da je pogrešno reći da se na tome planu ništa ne događa, naime postoji mreža koja je aktivna u cijeloj Europi a razmjenjuju se informacije, no ona je izvan e, ona je slučajno izvan Europske unije, no sjajno funkcionira. Nedavno je ojačana, sada postoji i fizičko sjedište u Nizozemskoj, gdje članovi obavještajnih agencija iz svih država Europe redovito navraćaju upravo kako bi E, pomogli jedni drugima u istragama i razmjenjivali informacije. To je jedna protuteroristička jedinica i ponekad mi je žao što o njoj nema više i češće riječi. Oni ne mogu naravno govoriti o pojedinačnim predmetima, no uvijek ohrabrujem članove te skupine da budu otvoreni u svojim javnim nastupima e, uopće o činjenici da postoje i da zapravo vrlo djelotvorno surađuju. Hvala lijepa. Imamo, nažalost, e, vremenska ograničenja, ali postavila bih ipak dva pitanja, povjereniče. Prvo, čuli smo o 42 područja suradnje između UN-a i NATO-a i sigurnost je svakako jedno od tih ključnih područja. Imali smo razmjenu E, mišljenja sa zamjenikom e, glavnog tajnika EAS-a i saznali smo da su tri države identificirane kao ključne, Moldova, Bosna i Hercegovina i Tunis. Je li potrebno dodatno elaborirati o tim pitanjima, jer barem u dvije države o, kojima smo razgovarali, e, u barem u dvije e, države smo zapravo raspravljali u kontekstu naše rasprave o Zapadnom Balkanu i još ćemo razgovarati o mikrofinancijskoj pomoći u Moldovi izuzetno je važno ne samo da pružimo pomoć Bosni i Hercegovini, već e, svim državama Zapadnog Balkana u njihovi, njihovoj borbi protiv kibernapada i da im, da pomognemo e, podići njihovu kiberotpornost na jedan viši stupanj nekim pilot projektom ili osmišljavanjem jedne inicijative koja će se temeljiti na suradnji e, institucija. Drugo, obavijestili ste nas o jednoj horizontalnoj suradnji između institucija Europske unije odnosno među institucijama Europske unije, među direktorima različitih glavnih uprava u području borbe protiv terorizma, e, uključujući i EAS. Pa dopustite da vas pitam kako ste uspjeli postići suradnju pojedinačno, pojedinačnih država članica? Hvala vam lijepo. Samo da budem siguran da sam vas dobro shvatio na kraju. Govorio sam o horizontalnoj jedinici e, u komisiji. To je dakle služba komisije e, isto tako DES-a i vijeća, EAS-a i vijeća i e, i naravno riječ je o nekim idejama e, koje se mogu oživotvoriti jedino u suradnji sa pojedinačno sa državama članicama. I dogovorena je suradnja e, i radi se, surađuje se, no to nije tijelo e, gdje su države članice sudionici kad se definira politika. Što se tiče vašeg prvog pitanja, mislim da nije riječ samo o kibersigurnosti, već o čitavom nizu pitanja na koja smo se osvrnuli u to ovoj prvoj fazi. Tri su pilot zemlje koje ste spomenuli, Moldova, e, Tunis i Bosna i Hercegovina u svjetlu napretka. Mislim da možemo biti vrlo otvoreni prema mogućnosti e, širenja tih pilota i na druge države, ne samo zapadnog Balkana, već i istočnog i južnog susjedstva. Što se tiče kibersigurnosti, tu osobito moramo pojačati suradnju između Europske unije i NATO-a s jedne strane i e, s druge strane Europske unije NATO-a i trećih zemalja. To je moje mišljenje, naravno i ne obvezuje nikoga drugog. No, to je nešto e, e, na čemu ćemo možda e, inzistirati u preispitivanju strategije kibersigurnosti na jesen. No, doista mislim da moramo usvojiti jedan vrlo širok pristup, dakle imati definitivno vojnu komponentu gdje će se voditi dalje rasprava sa NATO-om i sa ministrima obrane, no postoji još jedna šira rasprava koja se može povesti sa, drugi, sa tijelima za e, provedbu zakona e, gdje e, među državama članicama a cilj bi bio zapravo spriječiti kiberkriminalce da pomisle da bi se mogli izvući bez posljedica jer samo zato što se ti, ta kaznena djela događaju u kiber e, svijetu. Mislim da to moramo e, promijeniti, da moramo pojačati e, sljedivost, odgovornost, olakšati pristup dokazima kako bi se olakšao kazani progon. Jer tako dugo dok ljudi budu vjerovali da se u kiber svijetu mogu ponašati kako žele nekožnjeno, imat ćemo zapravo E, situaciju u kojoj će biti teško učinkovito odvraćati e, ljude od e, neželjenih oblika ponašanja. Dakle, imat ćemo sigurno raspravu o učinkovitim mjerama odvraćanja. Hvala heard for Po prvi put sam čula eh, o kiber eh, prije jedan koncept prije nekog vremena i to iz visokih krugova NATO predstavnika koje su bile državljani Ujedinog kraljevina i mislim da zaista moramo surađivati s nato i svakako NATO je bio daleko došao u tim. Da. Interesantan koncept, gospodine Pjerić, možete li potvrditi da sve članice, isto tako članice nato u ovom trenutku e, kiberkriminalitet e, imaju sankcije. Ja ne znam da li je to slučaj. Pretpostavljam da je kod nas u zemlji je kod nekih saveznika je, ali kod nekih drugih ne. Da li postoji međunarodna konvencija ili postoji konvencija da to postaje kazneni čin i da se proglasi kriminalnom djelatnošću, ne znam, u Kini, evo to, to razmišljam ad hoc da postoji konvencija koja je isto tako i konvencija vijeća koju e, mi pokušavamo i već e, pokušavamo osnažiti pitanje e, učinkovite kriminalizacije određenih većina praćenje, isto tako i kazneno praćenje i sve sankcije povezane s tim, svakako će biti predmet raspravom u kontekstu dakle, ponovnog razmatranja e, ovog dokumenta u tri mjeseca. Evo, mislim da ovime možemo zaključiti e, popis govornika, zahvaliti povjereniku na ovoj razmjeni gledišta. vi sada se radimo na sljedećem susretu, na idućim sastancima, kasnije tijekom saziva, a sve najbolje u vašim nastojanjima i dozvolite da vas pljeskom ispratimo. Hvala.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 Colleagues, we Još jednu točku imamo na dnevnom redu, a zapravo smo ovu točku već bili odgodili prošli puta na našem sastanku. Izuzetno je važna konferencija koja se eh, paralelno organizira sa našim sastankom i zbog toga ćemo biti jako kratki. Zapravo je riječ o kratkom izvješću o misiji pododbora sede u Japanu. Službeno izvješće je gotovo eh, spremno za objavu. Mi ćemo svakako ovo izvješće podijeliti vrlo skoro. Ja bih samo htjela vrlo kratki jedan sažetak dati i podsjetiti isto tako e, podsjetiti na važne činjenice povezane s ovom, mislim, druga polovica svibnja, kada smo nas pet zastupnika bili nazočni i kao predstavnici najvećih klubova, iz našeg parlamenta i sudjelovali smo u samoj misiji. Osobno sam isto tako bila prizna Ana Gomes, gospodin, gospođa Doru Fonzolika, Bogdan Zdravljevski iz EPP-a, i gospodin Jeffrey van Orden iz ECR-a, te i ja iz ECR-a. Mi smo također imali i voditelja sekretarijata te neke druge stručnjake koji su nam se pridružili nekoliko prevoditelja, to je bila izuzetno visoka razina. Misija je izuzetno dobro prihvaćena od strane naših japanskih domaćina, Susreli smo se sa ministrima, te isto tako državnim tajnicima u Ministarstvu vanjskih poslova, ministar Kiši, brat premijera, koji je među ostalim zadužen isto tako i za odnose s Europom. A isto tako i zamjenici tajnika u području dakle, značajnih e, zastupnika, ministar obrane, voditelj, e, isto tako predsjednik e, Lige prijateljstva Europske unije i Japana, isto tako ministar koji je zadužen za razvojna pitanja Istoči Čukara, također isto tako i generalni tajnik ove skupine prijatelja, te isto tako i predsjednik E, odbora za obranu u japanskom parlamentu i na kraju, ne najmanje važno, čitav niz japanskih e, e, dakle zavorovanih snaga u fregati, kolegi dakle kolegija i upravitelja i komandanata samih kolegija e, Fregate, to je isto tako i zapovjednik e, obrane. Sustavili smo se sa ovim predstavnicima u bazi oko Suka. Posjetili smo također i vojni brod u toj bazi. Također smo i imali posjetu brodogradilištu u Yokohami i mogli smo na licu mjesta vidjeti izgradnju izuzetno značajnih vojnih i civilnih brodova. Naši domaćini su zaista bili ljubazni što su eto s nama podijelili informacije o izgradnji tih plovila. S nama u pratnji e, na okviru večere imali smo isto tako i kancelare u Japanskoj nacionalnoj sigurnosnom odboru koji su također podijelili s nama procjene sigurnosne situacije ne samo u Južno-Kineskom moru, Istočno-Kineskom moru, već isto tako i čitavog područja prema tim morema od Europe, a isto tako i Australije Pacifika. Glavna tema koja je bila postavljanja je bila zapravo pitanje sigurnosne situacije na Korejskom poluotoku, prije svega agresivne politike koje provodi Narodna republika Koreja, kao i prijetnje koje su upućene od strane Kine pokušaja, dakle, dakle, angažiranju e, isto tako i otočja koje su nerešeno pitanje još do sada. Naši japanski domaćini bi su jako zabrinuti lansiranjem raketa i to je prije svega rakete koje su lansirane sa brodova i iz područja gospodarske zone iz Kineskog mora. Prirodno je da neke od tih zabrinutosti su izražene i tijekom sastanka G7 naši su se i u dokumentima zaključaka sa sastanka G7. Zapravo možemo kazati da je analiza sigurnosne situacije u južnokineskom i Istočno-Kineskom moru izuzetno važna tematika koju moramo svakako na sljedećim sastancima e, obratiti. Kada je riječ o našem pododboru, postoji čitav niz činjenica, neki članovi su bili zaista zainteresirani za ovu mogućnost da se osnuje jedan savez, a isto tako postoji interes sa vježbama koje su se odvijale na tom području u sudjelovanje Japana, a isto tako i nekih drugih partnera. Namjera nam je da nastavimo dijalog s Japanom. Japan se svakako želi mm, založiti, te isto tako potiče sigurnost i stabilnost Europe, a ukroz ovu suradnju koja je izuzetno dragocjena, nadamo se sljedećim koracima napretka u dijalogu između Europske unije i Japana. Službeno izvješće same misije ćete dobiti. Mislim da općenito možemo kazati i sa japanske strane i sa e, naše strane i članica Europske unije i između nas samih možemo kazati da je bilo jako uspješno. Želim se zahvaliti tajništvu SEDA, institucijama Europske unije i prije svega veleposlanika EVO, NTKZ. Ukupno dakle, zaposlenicima naših institucija Europskoj unije koji su nam asistirali i potpomogli u organizaciji ove misije. hoće isto tako zahvaliti našim japanskim domaćinima na njih e, izuzetno nam podjela informacija koje su e, nam podastrili i to je bio jedan lijep dijalog e, koji smo vodili. Sa ovime bih želila završiti ovu točku, ne znam da li postoje još neka traženja zastupnika da se o tome dublje raspravi. Želim vas pozvati da budete nazočni sutra na nastavku naše dakle, sjednice kada ćemo usvojiti iz, točku o izvozu oružja. To je drugo razmatranje amandmana. Ispričavam se. Ja bih e, želio postaviti pitanje vezano uz misiju. Da li su raspravljani isto tako pitanja Tajvana i sigurnosti Tajvana? Da. Raspravili smo e, situaciju u Tajvanu. Ja sam mm, išla u Japan nakon što sam posjetila Tajvan. Tamo sam se susrela sa predsjednikom i ministra za vanjskih poslova. Susrela sam se također i sa bivšim ministrima izuzetno važne rasprave koje smo nastavili u Japanu, a povezano sa tajvanskim pitanjem no further. Ako nema danih pitanja i zbog toga Eto, bih želila završiti današnju sjednicu, današnji popodnevni dio i pozvati vas na sutrašnju sjednicu koja počinje u 9 sati i 30 minuta. Posljedna točka dnevnog reda, vrlo interesantan susret sa kanadskom izaslanstvom, parlamentarnom izaslanstvom razmjena gledišta sa predstavnicima EU institucije. Hvala vam lijepo na današnjoj nazočnosti i predsjednica zahvaljuje prevoditeljima. Hvala.